raspravu. O ovom će se tekstu glasati sutra. Želim sada napraviti priopćenje u skladu s člankom 216. paragrafom četvrtim statuta. Obavještavam vas da nismo dobili nikakav zahtjev da za izmjenu o kojoj smo govorili jučer u 17.30. E, ta se dakle izmjena time smatra prihvaćenom.